spontano javljanje za riječ, niti nećemo prihvaćati plave kartice. Kao prvo, povjerenik Mimica govori u ime komisije. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Pozdravljam da se organizira ova hitna rasprava pogubljenja osam zatvorenika u Indoneziji razočarao je nas kao i širu međunarodnu zajednicu. Vjerujem da uvaženi zastupnici zajedno s nama iskazuju razočaranje. Europska unija ima snažan stav protiv smrtne kazne bez obzira na okolnosti te radi na ukidanju smrtne kazne u svijetu. Ovo je jedan od ključnih prioriteta naše vanjske politike te politike u području ljudskih prava prema trećim zemljama. To se vidi i u smjernicama Europske unije o smrtnoj kazni. To su prve smjernice u području ljudskih prava koje je vijeće donijelo 1998. godine nakon toga je bilo nekoliko revizija, a posljednja revizija je bila 2014. godine. Europska unija vjeruje da je smrtna kazna okrutna i nečovječna, te da ne odvraća od počinjenja kaznenih dijela. Europska unija smatra ukidanje smrtne kazne ključnim preduvjetom za zaštitu ljudskog dostojanstva kao i za napredak u području ljudskih prava bilo kakvi problemi u pravosuđu što nije, što je neizbježno u svakom pravosudnom sustavu, tako postaju nepovratni. Temeljem e, Ujedinjenih naroda e, kazneno dijelo zlouporabe opojnih droga ne odgovara kriterijima smrtne kazne. Europska unija doprinosi naporima za ukidanje smrtne kazne od 1993. do 2012. godine. Broj zemalja u kojima je ukinuta smrtna kazna u zakonu za sva kaznena djela povećao se sa 55 na 97 država. Od prosinca 2012. godine 140 zemalja, dakle dvije trećine svih zemalja u svijetu, ukinula smrtnu kaznu u zakonu i praksi. Nažalost, e, situacija u Aziji nije sasvim jasna. Pakistan je najnoviji zabrinjavajući slučaj nakon prekida dugotrajnog moratorija i e, ponovnog, e, ponovnih pogubljenja počinitelja terorističkih dijela. Takvih pogubljenja je ove godine bilo već sto. Tu su zemlje poput Kine, Iraka, Irana i Saudijske Arabije koje su u broju pogubljenja pri vrhu svjetske ljestvice, a većina azijskih zemalja zadržava smrtnu kaznu u svom pravnom sustavu. Pet zemalja, Butan, Kambodija, Nepal, Mongolija i Filipini ukinuli su smrtnu kaznu. Ovako različita situacija u regiji govori o tome da postoje pokreti za ograničavanje smrtne kazne u Kini, Singapuru i Tajlandu i ka vraćanju smrtnoj kazni kao što je slučaj u Indiji, Indoneziji, Pakistanu i Vijetnamu. Ili pak dolazi do osnaživanja pravne osnove za smrtnu kaznu kao što je slučaj u Bruneju i Maldivima. Indonezija je uspješan primjer demokratske tranzicije i zato ima iznimno važnu ulogu u jugoistočnoj Aziji. Indonezija je ključna zemlja i zemlja koja je također bitna u sklopu ASEANA i na nju otpada oko 40% BDP-a i stanovništva zemalja ASEANA. Također je članica skupine G20 jedna od zemalja gdje srednja klasa najbrže raste u svijetu. Također ima i veliko muslimansko stanovništvo. Ona ima četvrto po redu, e, četvrta je po redu po broju stanovništva, treća najveća demokracija i zemlja koja e, s nama dijeli većinu, ali nažalost i sve vrijednosti. Paradoks je u tome da su ova pogubljenja izvršena u demokratskom okruženju u zemlji koja je jedna od ima jedan od najdemokratskih režima u jugoistočnoj Aziji sa vrlo aktivnim civilnim društvom i aktivnim parlamentom. To je prava agonija za zatvorenike i članove njihove obitelji. Da se sada okrenem konkretnim aktivnostima koje su poduzete. Visoka predstavnica je dala tri izjave u kojima se izražava duboko žaljenje zbog pribjegavanja smrtnoj kazni u Indoneziji. Europska unija je tjesno surađivala sa državama članicama čiji se, se državljani našli metom smrtne kazne. Također se apeliralo na indonezijske vlasti da se obustave smrtne kazne koje još nisu izvršene te da se uvede moratori. Vlasti Europske unije također su se Također su iskoristile sve postojeće diplomatske kanale kako bi pokrenule ovo pitanje sa sugovornicima u Indoneziji. Također namjeravamo pokrenuti jednu regionalnu kampanju za podizanje razine svijesti kako bi se udaljili od smrtne kazne u toj zemlji, a koju će predvoditi predstavnici civilnog društva. Također mi je poznato da su neki uvaženi zastupnici aktivno radili na tome da pokušaju uvjeriti indonezijsku vladu kako je potrebno ukinuti smrtnu kaznu, te su radili na tome da se pokušaju spriječiti daljnja pogubljenja. Uvaženi kolege zastupnici, u svim izjavama smo jasno rekli da u potpunosti poštujemo suverenitet e, Indonezije. Također smo ponudili političku potporu i praktičnu pomoć u suzbijanju trgovine opojnim drogama i ostalih e, kriminalnih radnji koje predstavljaju prijetnju indonezijskom društvu, a i šire. Pružam vam jamstvo da ćemo nastaviti surađivati sa indonezijskim vlastima kada je riječ o pribjegavanju e, korištenja instituta smrtne kazne. Rado ću čuti vaše komentare. Hvala na pozornosti. Hvala vam lijepa gospodine Prvniče Mimica. Sada slijede gonici u ime klubova zastupnika. prvo kolega Donžan na tri minute. Prezident, Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče. Mi nismo ovdje suci, nismo niti odvjetnici. Prema tome nije na nama da donesemo odluku jesu li optuženici krivi ili nedužni, oni koji su se našli pred indonezijskim pravosuđem. Mi smo zastupnici koje su odabrali građani, mi trebamo ovdje predstavljati neke vrijednosti koje od nas traže da zatražimo od indonezijske vlasti da Naši državljani imaju pravo na pravičan sudski postupak uz puno poštivanje prava i prava na obranu. To su stvari, to su elementi koji nisu bili omogućeni francuskim državljanima kojima se danas prijeti pogubljenjem u Indoneziji. Mi smo e, ovdje imamo zadaću osuditi smrtnu kaznu kao što ste je i vi ovdje osudili, budući da je ona zabranjena temeljnom poveljom, e, poveljom o temeljnim pravima Europske unije. Mi smo zastupnici koji su ovdje izabrani, ali smo i ljudska bića koji se kao takvi trebamo zgroziti nad ovom situacijom e, u kojoj se nalaze e, ovi osuđenici kojima prijeti smrtna kazna. Europska unija je partner Indoneziji. Mi smo u 11. mjesecu u Džakarti imali dijalog o ljudskim pravima između Europske unije i Indonezije. Zajedno sa Indonezijom smo potpisali sporazum o partnerstvu i suradnji. Mi Indoneziji u sklopu regionalnih fondova dajemo sredstva za visoko obrazovanje, za unapređenje upravljanja. Mi ne možemo dopustiti da nas indonezijske vlasti ne čuju, zato apeliram na europske dužnosnike, neki od njih bi danas već trebali biti u Đakarti kako bi branili prava europskih državljana. Dakle, ja pozivam da se ode korak dalje, da se ne koriste samo diplomatski kanali, što je hvale vrijedno, ali do sada nije dovelo do rezultata. Ovo je pitanje koje je od ključne važnosti danas za europske građane koji traže našu pomoć. Ja računam na vas da indonezijskim vlastima uputite snažnu poruku koja ni na koji način ne krši njihov suverenitet i njihovo pravo da se bore protiv trgovine opojnim drogama. Međutim, neće se primjenom smrtne kazne na ovaj način e, riješiti situacija na način da se to provede nad francuskim državljaninom. Hvala. Hvala vam kolega Donjon. Ispustio sam malo prije da se kolega Armet javio vezan uz poslovnik. Da, hvala gospodine predsjedavajući. E, dakle, mene zanima temeljem pravila 162 zašto je ukinuto spontano javljanje za riječ. E, dakle, možda je ovo jedno tehničko pitanje, ali htio bih postaviti pitanje jedne gospođe iz moje izborne jedinice koja trenutno čeka smrtna kazna u Indoneziji, a slične su optužbe, vrlo slične onima koji su sada osuđeni. Ona je osuđena na smrtnu kaznu usprkos činjenici što je tužiteljstvo tražilo samo zatvorsku kaznu. Dakle, htio bih postaviti i to pitanje ako je moguće. Kolega mi imamo pravila, a prema našim pravilima imamo sada izvanrednu raspravu, te je odlučeno da nećemo imati postupak spontanog javne za riječ, niti da ćemo prihvaćati plave kartice. Poslovnik također kaže da se, ako se javljate u vezi poslovnika, smijete samo javiti vezano uz poslovnik, a ne uz neki duži sadržaj. I u buduće ću vam puno brže oduzeti riječ. Ne, neću vam sada dati riječ. Kolega Martan je sljedeći govornik. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Neka zemlja je velika ne samo zato što je sila, nego je velika po svojim idejama za koje se zalaže i po velikodošnosti u odlučujućim trenucima svoje povijesti. Dame i gospodo, ovo nije moja izjava. Tu izjavu potpisao gospodin Badanter eh, u Francuskoj. To je ista poruka koju želim ovdje iz Europskog parlamenta uputiti indonezijskim vlastima. Da, istina je predsjedniče, možete biti veliki, e, vaša velikodušnost e, međutim dovest će se u pitanje ako budete ugrožavali živote. Nitko ne može sumnjati u vašu želju da iskorijenite trgovinu drogom dva Australca, jednog Brazilca, četiri Afrikanca, jednog građanina Indonezije ste upravo pogubili. Ima na stotine zatvorenika koji još čekaju na izvršenje smrtne kazne u Indoneziji. Što još želite dokazati? Znate li kolika je patnja, kolika je psihološka patnja onih koji su osuđeni na smrtnu kaznu i njihovih obitelji? Čekivanje procesa koji zapravo nije stvarni proces isto tako čekati godine kako bi se vjerovalo i čekalo hoće li se pravda pokazati pravednom. Sekunde koje su nepodnošljive dok tužitelj odbacuje bilo kakvu žalbu i, i, zapravo progovara i o smrtnoj kazni. Imam poruku francuskom državljaninu koji živi u mom departmanu. Serge istinu proživljava vrlo tešku situaciju. On je već e, psihički uništen, tako da se osjeća krivim što je još uvijek živ. Ne, Serge, nisi kriv. Nisi kriv što želiš živjeti. Nisi kriv što želiš pravdu i što želiš ponovno vidjeti svoje četvoro djece. Nisi kriv zbog patnje koju prolaziš ti i tvoja djeca i zato mislim na tvoju suprugu, tvoju djecu i na tvoju obitelj koja te čeka. Drži se se još, Francuska je uz tebe i Europa treba biti uz tebe. I to je poruka koju sam ti htio uputiti. Smrtna kazna je suprotna čovječnosti i onome što je čovječanstvo smislilo u posljednjih nekoliko u posljednje tisućljeće. Hvala gospodine Martin. Sljedeći je kolega Demes Makar na jednu i pol minute. De executiecollega's van de acht ter dood veroordeelden eh, eerder deze week. Dame i gospodo, pogubljenje osam osuđenika pročilo se čitavim svijetom. Naš klub zastupnika također želi iskazati svoje zgražanje nad ovim barbarskim činom. U drugom članku Europske povelje o temeljnim pravima treba spomenuti e, dakle taj članak i mislim da treba napomenuti šefovima država i vlada u Europskoj uniji da svi imaju pravo na život. Nitko se ne može osuditi na smrtnu kaznu. Mi u potpunosti poštujemo suverenitet Indonezije i njihove ovlasti u donošenju vlastitih zakona te u borbi protiv trgovine drogom. Indonezija je moderna zemlja koja postiže dobar gospodarski rast. Međutim, ne smijemo ispustiti iz vida ključne stvari. Tu ima brojnih problema kao što je sloboda izražavanja, poštivanje temeljnih ljudskih prava i izvršenje smrtne kazne. Izvršenje smrtne kazne je povreda ljudskih prava. Mislimo da bi bilo dobro da se ova e, kazna pretvori u E, u kaznu doživotnog zatvora. Zajedno sa Charlesom Tanokom sastavio sam jedno pismo upućeno indonezijskoj vlasti u kojem se apelira da e, daju pomilovanje ovim e, zatvorenicima. Molim vas, stanite na kraj ovim pogubljenjima. Hvala. Sada na dvije minute riječ ima gospođa Šake. Hvala e, gospodine predsjedavajući povjereniče. Mi snažno osuđujemo ove pogubljenja s cijeljanjem, osam ljudi u Indoneziji, sedam od kojih nisu niti državljani Indonezije. Ne samo da Evropska unija zajedno sa Australijom zatražila od vlasti da ne izvrše smrtnu kaznu. Evropska unija je osim toga ponudila pomoć indonezijskim vlastima u rješavanju problema trgovine drogom. E, Kažnjavanje zatvorenika može se učiniti na čovječni način i uvijek mora postojati odgovarajući sudski postupak. Mi tražimo da se zaustave dalje izvršenja smrtnih kazna u Indoneziji. Uistinu je sramotno da onoga dana kada smo saznali vijest o pogubljenjima u Indoneziji, Viktor Orban, čija je stranka još uvijek članica EPP-a je sugerirala da će se, sugerirala da će se smrtna kazna ponovno uvesti u Mađarskoj. Takve izjave su neprihvatljive kao što je gospodin Orban dobro upoznat smrtna kazna je zabranjena u Europi. Smatram da na to trebamo biti ponosni kao i na naše međunarodne napore da stanemo na kraj smrtnoj kazni, da ograničemo izvršavanje smrtne kazne te da zatražimo uvođenje moratorija kada je riječ o ovoj nečovječnoj kazni. Mi smo postavili ljestvicu u Europi, želimo da ona bude sve viša. Mi smo liberalne demokracije i želimo osnažiti glas demokracija i to bi možda pomoglo kada bi i SAD stao bok uz bok Europi i kada bi oni zabranili smrtnu kaznu. Mi ćemo nastaviti svoje napore e, u svijetu surađujući sa vladama i civilnim društvom kako bi smrtna kazna uskoro postala dio prošlosti. Hvala Sada Hvala gospodine predsjedavajući. Prije svega želim zahvaliti svim klubovima zastupnika što su pristali da se organizira ova rasprava koju je zatražio GUNGL. Mnogi od nas se sudjelujemo u borbi protiv smrtne kazne i mislim da moramo reagirati i tako pokazati svoju odgovornost. U utorak je osam ljudi pogubljeno, jedan državljanin Indonezije sedam stranaca. To je 14. pogubljenje od početka ove godine. Bilo ih je samo pet 2013. godine nakon moratorija od pet godina. U Indoneziji kao i nekim drugim zemljama ponovno je uvedena smrtna kazna uglavnom za kazneno djelo e, trgovine drogom. To je učinjeno kako bi se e, suočili sa ovim kriminalitetom. Međutim, to ne opravdava korištenje ovog barbarskog instituta premda budući da je riječ uglavnom o trgovcima koji su stranci i koji nemaju pravo na konzularnu pomoć niti na prijevod. Ustavni sud u Indoneziji prihvatio je razmotriti žalbeni postup, ipak e, dvojice njih. 57 ih još uvijek čeka na izvršenje smrtne kazne. Od njih 20 je stranaca, svi su osuđeni za kazneno djelo trgovine drogom, a četvorica su evropljani. Imamo slučaj e, francuskog državljanina koji nječe da je znao da je u laboratoriju kojem je radio da se proizvodio ekstazi zatraženo je preispitivanje slučaja. Isto vrijedi i za Kineze koji su također osuđeni na smrt u istoj aferi. Nekoliko svjedočenja čak i od strane policije e, bili su u smjeru da ih se oslobodi optužbe, međutim nisu uzeti u obzir. E, stječe se dojam da oni žele da se misli da oni ne popuštaju pred međunarodnim pritiskom. U Indoneziji je slučaj Serge Ratleuja ponovo pokrenuo pitanje medijima, posebno u Jakarta Globe, uglavnom e, novinama u Indoneziji, gdje se postavlja e, pitanje kakvu će cijena Indonezija platiti zbog ovih smrtnih kazni. U Indoneziji, u Europskoj uniji, u SAD-u, dakle, borba je ista. Čuli smo što je rekao Viktor Orban. Bitno je da reagiramo, reagiramo svi zajedno i da nastavimo raditi na tome. Hvala vam kolegice dvije minute riječ ima kolegica Lohbiler. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Prije dva dana je osam osoba smaknuto u Indoneziji nakon što je Indonezija 2014. godine imala nula broja smaknuća. Nažalost, ove godine već imamo smaknuće od 14 osoba. Sve smaknute osobe bile su suđene radi um, prekršaja veznih uz drogu. Iako prema međunarodnim načelima se smrtna kazna tamo gdje postoji smije koristiti samo za najteža kaznena djela. Najnoviji slučajevi smaknuća u Indoneziji također ukažuju na e, teška e, kršenja međunarodno priznatih standarda zbog ovog provođenja smrtne kazne. Pa su tako nekoliko zatvorenika pa je tako nekoliko zatvorenika imalo premali pristup odvjetnika tijekom eh, istražnog zatvora. Jedan je zatvorenik diagnosticiran sa schizofrenijom, a smrtna kazna se među međunarodnim standardima ne primjenjuje na osobe sa duševnim poremećajima. Indonezija smatra da je smrtna kazna odvraćajuća kazna za e, trgovce drogom, no ne postoje nikakvi dokazi da smrtna kazna doprinosi time da se spriječe kaznena djela. Jedna studija un također pokazuje da smrtna kazna nema niti veći odvraćajući učinak od primjerice e, cjeloživotne zatvorske kazne. Zbog toga pozivamo indonezijske vlasti da sva buduća e, smaknuća zaustave i da ponovno uvedu moratorij kao važan korak prema ukidanju smrtne kazne. Indonezija bi tako mogla odaslati važan signal i drugim državama u toj regiji. Hvala. Hvala vam kolegice Lohpilar na dvije minute riječima kolega Castaldo. Hvala vam, gospodine predsjedniče. ti zatvorenici vjerojatno nisu bili obični turisti, oni koji su stranci, oni su bili tamo i sada čekaju na smrtnu kaznu. Ali što bismo mi trebali napraviti? biti zatvornici trebali moliti za milost, bili trebali biti neaktivni ili nešto drugo. Mi ne, ne možemo suditi sam postupak, ali možemo suditi kaznu, dakle smrtnu kaznu. Kao taljani, kao europljani moramo suditi tu kaznu jer to nije ljudski. Nije moguće prihvatiti da se primjenjuje smrtna kazna u ovakvim slučajevima. Također bi se danas trebali boriti i protiv onih koji brane smrtnu kaznu. Hvala vam. Hvala lijepa kolega Kastaldo. Na kraju ove rasprave još jednom povjerenik gospodin Mimica. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ovo je bila vrlo zanimljiva rasprava. Ja zahvaljujem zastupnicima na jasnoći e, i na svrsishodnosti vaših izjava. Dopustite mi da vas razuvjerim da je Europska unija u potpunosti opredjeljena na kontakt sa Indonezijom, sa pripadnicima vlasti, lokalnim dionicima e, i drugima kako bi se borili za ukidanje smrtne kazne u Indoneziji. U tu ćemo svrhu u potpunosti iskoristiti sve instrumente koje nam stoje na raspolaganju, izjave, molbe, dijaloge, kako bi se čuo naš glas, ali isto tako i kako bi saslušali i shvatili neke od prepreka koje e, trenutno sprečavaju taj napredak, kako bi se mogli bolje protiv njih boriti. Mi pozivamo na indonezijske vlasti na predsjednika da odmah proglasi moratorij o izvršavanju smrtne kazne. Hvala vam. Hvala vam, gospodine Pravnića Mimica. S time završavamo s raspravom.